Shall we start? Okay. Ladies and gentlemen, please take your... Dame i gospodo, molim sjednite. Dame i gospodo, molim sjednite. Liebe Kolleginnen und äh, Kollegen, ich darf Sie zum zweiten Tag unserer Konferenz. Äh, Dame i gospodo, pozdravljam vas na ovom drugom danu našeg sastanka. Gospođa Mores i gospodin Mores i nisu danas s nama. Oni su danas u Beču po vrlo važnom zadatku. Zajedno sa gospodinom Dijez de Mera. Mi ćemo voditi ovaj sastanak danas. Veselim se suradnji e, suradnje sa gospodinom Demerom. Ja sam gospodin vani ja sam e, predsjednik odbora e, i dolazim iz Federalnog vijeća Austrije. Nekoć sam bio ministar u regionalnoj vladi moje zemlje. Kolege, Dozvolite mi da vam kažem da imamo sve jezike osim malteškog i švedskog. Danas na sastanku trojke donesene su odluke o kojima ću vam nešto reći. E, iz JBSG smo pre, odabrali e, članove koji će prisustovati sastancima upravnog odbora do sljedećeg JBSG e, sastanka 2019. godine, sastanci upravnog odbora Europola, oni će biti kao promatrači bez prava glasi. Prisustovat će svakom sastanku mm, glavnog odmora i podnijet će izvješće u napisanju pisanju. E, nominiran je gospodin Cvetanov za ovu vrlo važnu dužnost. i e, molio bih vas da kažete imali primjedbe na ovaj prijedlog da se gospodin Cvetanov e, predloži kao naš zastupnik u, na sastancima odbora, glavnog odbora Europola. Nema primjedbi i gospodin Cetanov je pre, izabran kao naš predstavnik. Drage kolege i kolegice, pređimo na dnevni red. Počet ćemo sa razmjenom ostališta o e, supervizoru za zaštitu podataka. Prije nego što vam predam riječ, e, Želio bih samo reći nekoliko riječi o tome kako ćemo organizirati e, današnju raspravu. Biće to jednako kao jučer zapravo. Obratit će nam se dva člana nacionalnih parlamenta i jedan zastupnik iz Europskog parlamenta do dok ne dođemo do kraja popisa govornika. Tko god se želi javiti za riječ, morao bi koristiti e, formulare koji se odnose na relevantnu točku dnevnog reda. A popis govornica će se govornika će se napraviti na temelju tih formulara koji će doći na podi. Članovi nacionalnih parlamenta i zastupnici u Europskom parlamentu imaju različite formulare u različitim pojima. Molim da koristite pravilne formulare. Svatko će dobiti dvije minute da govori. Skratit ćemo eh, vrijeme za govor, tako da bi svi dobili riječ. Sad ću dati riječ E, su za zaštitu e, podataka gospodinu Vjerovskom koji će nam se obratiti u e, deset minuta. Hvala gospodine predsjedatelju. Želio bih prvo zahvaliti na ovoj mogućnosti da se da prisustujem ovom sastanku i da vam kažem što se događa na odboru za zaštitu podataka i kakav je naš odnos sa Europolom. Kao što svi znate, e, supervisor za zaštitu podataka je e, e, povezan sa europskim agencijama, a nadgleda zaštitu osobnih podataka. 28 jurisdikcije na, na nacionalnoj razini je uključeno, to je vrlo važno jer uloga supervizora za zaštitu podataka je da nadgleda što se događa na europskoj razini, a u isto vrijeme puno zadaća obavljaju e, e, nacionalne tijela za zaštitu podataka koji kontroliraju sve organe i sve e, sva tijela koji imaju pravo slati podatke Europolu ili da operiraju na infrastrukturi Europola. Od 2017. godine godine nadgledno tijelo za zaštitu podataka nadgleda rad Europola u smislu zaštite podataka i to nas je dovelo do vrlo polodonosne suradnje sa Europolom na najvišoj razini, razini upravnačkog e, tijela, ali na praktičnoj razini sa onim ljudima koji se e, bave na terenu onime što čini Europol. Imamo, imali smo već jednu operativnu posjetu u svibnju 2017. i nakon toga je počeo o praktični rad i prije svega imali smo dvije inspekcije. Jedna je završena nakon zadnjeg sastanka eh, vaše skupine, a druga inspekcija je obavljena prošli mjesec. procedura još uvijek traje. Također imamo eh, eh, dvomjesečne sastanke sa Europolom svakog drugoga mjeseca. Posljednji je bio prekjučer ne, oprostite, jučer, jučer ovdje u Briselu u kontaktu smo sa Europolom na taj način i naše osoblje regularno odlazi u Hag kako bi razgovaralo o svim otvorenim pitanjima i novim projektima sa e, e, dužnosnikom za zaštitu podataka u Europolu i njihovim operativcima. Također smo razvili vrlo plodonosnu suradnju sa Europolom na visokoj razini, a nadzorno tijelo za zaštitu podataka je imalo mogućnost da bude do, domaćin e, izvršnoj direktorici Europola u srpnju ove godine. Najvažnija stvar koja se trenutno događa i koja nam je otvorena, kao što sam rekao, to su inspekcije i praktična suradnja. Prva inspekcija je bila u prosincu 2017. a predmet je bila pr E, pravna provjera, tehnička provjera i provjera administrativnih podataka. Administrativni podaci znači da promatramo e, kako se odvijaju operativne aktivnosti. Najvažniji dio za rad Europola je e, bila naša tehnička i pravna analiza koja je napravljena na licu mjesta. Sa pravnog stanovišta radilo se o prikupljanju podataka i njihovom procesiranju sa e, stajališta dva e, analitička projekta, a to je bilo krijumčarenje imigranata i heroina i revizija podataka. Tehnička provjera je uključila monitoriranje i upravljanje sigurnošću e, informacija i svih pravila i praktičnih e, e, rješenja koji su povezani sa zadržavanjem podataka. Izvješće je u Europol poslano u svibnju sa 45 preporuka. Većina njih je bila vrlo tehničke prirode i korekt E, korekcije ili sugestije da se promijene neke stvari. Nismo našli ništa što bi nas navelo da počemo, e, počnemo službenu istragu Ukoliko, ukoliko je to nama moguće. Mislili smo da se sve može riješiti u budućoj suradnji sa Europolo. Ove preporuke su sa, e, se, sada se nadgledaju na normalan način. U svibnju 2018. imali smo drugu inspekciju, ta druga inspekcija je uglavnom bila povezana s sa u informacijskom sustavom e, Europola, e, procesanjem podataka o maloljetnicima i nekim sigurnosnim provjerama migranata u hotspotovima i e, analitički projekti koje smo izabrali sa tehničkog stanovišta, bavili smo se upravljanjem logova, upravljanjem sigurnosti informacija i testirali smo i validirali procese. i e, Administrativni podaci ovaj puta provjere su bile o, se, procedurama selekcije i e, regrutiranja. Europol je već odobrio zapisnik ove inspekcije i trenutno pišemo izvješće o toj inspekciji, a kao i naše preporuke. Naš sljedeći korak će biti inspekcija koju planiramo za kraj 2018. godine koja će se usredotočiti na program praćenja novaca terorista a Europol u tome igra vrlo važnu ulogu. Drugi dio zadaće supervizora za zaštitu podataka koji se e, povezuje sa Europolom i nadzor rada Europola je organizacija suradnje sa nacionalnim tijelima koja se bave zaštitom podataka. E, Rad se naročito tiče, e, obavlja u e, skupini za suradnju koja se sastoji od supervizora za zaštitu podataka i 28 tijela za zaštitu podataka iz 28 zemalja. Mi također smo objavili naše mišljenje o nekoliko projekata i nekoliko pravnih dokumenata koji se trenutno pripremaju prije svega. Kao što znate, govor, kao što smo govorili u Sofiji, izdali smo i mišljenje o suradnji sa e, stranim partnerima, što naročito znači pregovori koje će se otpočeti sa Alžirom, Egiptom, e, Tunisom, i Turskom o mogućoj razmjeni podataka sa vladama tih zemalja. To, zemalja. to je bio dio našeg rasprava na sastanku Sovi i mi znamo da je mandat koji je usvojio, usvojilo vijeće E, donekle uključuje i preporuke nadzornika za zaštitu podataka Europola e, utoliko ukoliko e, se to tiče popisa ovlaštenih tijela iz zemalja članica kao i moguće restrikcije koje se tiču daljnjeg procesiranja podataka i konačno stvari koje se tiču suspenziju ili e, termin e, ili e, prestanak korištenja tih podataka. I zadnje, ali ne najmanje važno, kao što sam rekao, nekoliko projekata i je e, već započelo i na njih je dao mišljenje nadzornik za zaštitu podataka e, Europola, što znači da je na razini e, suradnje Europola i europskih institucija, prvenstveno Frontexa, već smo započeli razmjenu podataka, to je obavljeno u rojnu ove godine. Također smo izdali Zapravo konzultiramo se o ikonu i urlozi Europola u procesiranju podataka iz ikona i HUIZ. Na nacionalnoj razini, na međunarodnoj razini također suradnja sa financijskim institucijama i obavještajnim e, institucijama, takozvanim FIU-net. Ta konzultacija je obavljena u srpnju ove godine, ali sada je to također dio našeg rada u koordinacijskom e, odboru Europola. Da bih ovo sažao, mogu reći da na najviše razini i na e, pravim e, stvarima i pitanjima i ono što je nama najvažnije na praktičnoj razini e, suradnja sa Europolom je jako dobra i mi dobivamo odgovore koje smo tražili i Europol djeluje svaki puta kad mi primijetimo ili imamo bilo kakve sumnje o tome kako informacijski sistemi su organizirani ili kako se procedure obavljaju. Stvari se događaju i puno je situacija um, u kojima um, neke procedure koje već postoje nekoliko godina ili koje su tek uključene u uh, rad Europola, e, tražimo e, odgovor o njima i odgovori iz institucije su vrlo dobri i pokušavamo iznaći rješenja čak i ako to zahtjeva dodatna ulaganja od strane agencije. Hvala. Hvala na ovoj prezentaciji. Držali ste se e, vremena. Gospodine Dijez de Mera, mi ćemo sada započeti raspravu. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih također zahvalio gospodinu Vjeverovskom koji, nam je koji nas je izvijestio e, o zaštiti podataka u kontekstu Europola. Ja ću stoga dati riječ gospodinu Gruliću iz Češke republike. On je prvi na popisu govornika. Dvije minute imate gospodin Grulić. Gdje ste? Gdje ste? Dobro jutro, dame i gospodo. Prije svega želio bih reći da Češka republika nema neku posebnu ambiciju koja bi se ticala ove skupine. I izvanredno je e, da nismo mogli izabrati predstavnika u upravni odbor Europola. Tri godine smo potrošili da bismo napravili nacrt e, poslovnika a nismo mogli čak niti raspravljati o tom pitanju i to nam se čini jako čudno u najmanju ruku. Gospodine Grulić. Tratando mi trenutno e, razgovaramo o točci dnevnog reda koja se tiče izvješća nadzornika zaštite podataka u kontekstu Europola koju smo čuli od gospodina Vjerovskoga. A što se tiče vašeg pitanja, U trojici smo imali tri različita scenarija. Na početku ovoga sastanka supredsjedatelj Buhman je govorio upravo o tome, o ovome što ste vi postavili kao pitanje. Ali ono što sada predlažem da vi napravite je da pročitate e, članak 14.4 e, pravila i tamo ćete naći odgovor na svoje pitanje. Hvala. A sada ćemo dati riječ gospodinu Katirosu iz Cipra. Imate dvije minute. Zahvaljujem i dobro jutro svima vama. U svezi sa rezolucijom Europskog parlamenta iz srpnja o početku razgovora koje se tiču razmjene podataka između Europola i trećih zemalja, naročito Jordana, Turske, Izrael, Libana, Egipta, e, Turske i e, Alžira, kako bi se e, borilo protiv terorizma i organiziranog kriminala. Mi podvalačimo po potrebu za procjenom učinaka e, i e, koji se tiču rizika koji iz toga proizlaze, koji proizlaze iz razmjene podataka i željeli bismo znati i čuti od komisije, ako komisija imate podatke, da li komisija namjerava napraviti analizu posljedica koje bi iz toga proizašle Jučer je gospodin Dimitriju, moj kolega, izrazio zabrinutost koja se tiče velike rezervi koje mi imamo za, što se tiče uključivanja Trska u te treće zemlje možda ćemo imati sporazum o razmeni osobnih podataka ja ponavljam da ta zemlja ima jako nisku razinu e, zaštite podataka, a Turska također ne surađuje sa Ciprom. Hvala i dobro jutro svima. Hvala gospodine Katiro. Ovo je vrlo važno pitanje, odista... Gospodin Vjerovskoj će na to odgovoriti. Gospodina Karamanli iz Francuske se javila za riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Moje pitanje je jednostavno, a tiče se zapravo pregovora koji se upravo odvijaju između Europske unije i nekih trećih zemalja vezano uz sporazume koji uređuju razmjenu osobnih podataka između tih zemalja i Europola. Zanima me sljedeće, možete li mi molim vas odgovoriti i objasniti koje jamstva ste predvidjeli kako biste bili sigurni da će treće zemlje na pravilan način, adekvatan način koristiti te podatke i da ih neće prosljeđivati neovlašteno dalje? Na koji način će se provjeravati da se uistinu koriste podaci u skladu s tim jamstvima? A također si postavljamo pitanje e, što um, će države članice moći učiniti, drugim riječima, hoće li one koje su još uvijek vlasnice tih eh, eh, osobnih podataka koje Europol šalje odlučiti da se prestanu razmjenjivati podaci sa tim eh, zemljama ako primijete da ih one ne koriste na adekvatan način. Također, na koji način funkcionira europski nadzornik za zaštitu podataka i ne krše li se ni na koji način sigurnosni mehanizmi kako bi se e, olakšala razmjena podataka hvala lijepa najljepša hvala gospođo a sada ćemo dati riječ gospodinu Vjevjerovskom. on će odgovoriti na tri pitanja koje ću izvolite imate riječ gospodine Hvala i hvala vam na pitanjima. Ja ću pokušati odgovoriti na njih istovremeno jer je odgovor vrlo sličan na sva tri pitanja. Prije svega naglasio bih da nadzornik za zaštitu podataka je kontrolno tijelo Europske unije. Mi ne predstavljamo komisiju, mi smo odvojeni od komisije, ali mi nadziremo što se tamo događa. Naše mišljenje o radu komisije je E, mišljenje o radu druge institucije, ne naše. Moram reći da smo vidjeli jako puno ograničenja na strani Europske komisije što se tiče ovog pitanja i pregovora o kojima govorimo. Naravno da postoji e, potreba za drugačijom suradnju e, sa zemljama koje su izvan Europske unije, jer kao što znate i kao što smo mi naglasili na prethodnim sastancima, ovo, e, ovdje se ne radi o, po, slanju e, e, podataka o evropljanima izvan Europe, već je to naša potreba da se dobiju podaci od zemalja sa kojima surađujemo. U isto vrijeme Europska unija i komisija i vijeće i EDPS i Europol sam po sebi su svjesni činjenice da situacija u ovih osam zemalja je sasvim različita i da nema mogućnosti da se e, njima pristupi na jedan te isti način. Analiza onoga što se tamo događa i kako se podaci tamo procesiraju moraju biti e, vrlo precizni. Kako e, možemo E, osigurati zaštitu podataka u svim tim zemljama koje su koje su moguća ograničenja koja možemo stvoriti za procesiranje podataka. kako možemo vjerovati našim stranim partnerima, ali čak i ako im vjerujemo, moramo imati nekakvu vrst sporazuma i formalna rješenja koja postoje u sporazumima sa trećim zemljama. Istovremeno što god da piše na papiru mora biti provodivo u praksi i to je dio posla koji je najteži i za komisiju i za nadzornika e, osobnih podataka Europske unije. Moramo pogledati kakva je situacija u svakoj od tih zemalja. Kad pogledamo njih, njihov popis, mogu reći da ima zemalja koje imaju dobro uspostavljen sustav zaštite podataka i kontrolu procesiranja podataka, kao što je recimo Izrael. Izrael je takva zemlja, a druge zemlje koje su nove u sustavu, ali imaju barem e, tijelo za zaštitu podataka kao Maroko, zatim imamo zemlje koje su tek počele kao što su Turska i Tunis. I imamo zemlje u kojima nema tijela za zaštitu podataka kao što je Libanon, Jordan, Egipat i Alžir različite situacije sa formalnog stanovišta. Ako pogledamo kakvi zakoni postoje u tim zemljama, možemo reći da u nekima, kao što je Turska, imaju vrlo novi režim zaštite podataka koji se temelji na vrlo starim primjerima eh, iz drugih dijelova Europe. Prema tome slični sustava koji smo imali u Europi prije 20 godina. Molim vas, nemojte da ja sam preocjenjujem političku situaciju u Turskoj i mogućnosti da se provede u dijelo pravni dokumenti koji koje se formalno provode e, u, ovim u ovoj zemlji. Ono što možemo vidjeti i u komisiji i u vijeću je to da mora se imati vrlo delikatan pristup e, sporazumom koje Evropska i Unija i Europol trebaju, a istovremeno ima jako puno sumnji o praktičnom korištenju rješenja koja ćemo stvoriti. Što se tiče nadzornika zaštite podataka e, Evropske unije, mi ćemo pokušati procijeniti da li bilo kakva analiza koju obavi komisija ili Europol, e, da li se obavlja na pravilan način? Hvala lijepa. A sada dajem riječ velikom e, stručnjaku za zaštitu podataka Akselu Vosu. Hvala, gospodine e, predsjedavajući. uvijek imamo vrlo e, snažna e, mišljenja o pitanjima zaštite podataka. Mi smo e, donijeli direktivu o zaštiti podataka, obnovili smo zakonodavstvo koje uređuje Europol i Eurojust. Pitam se, zar nije to dovoljno? to nije dovoljno da vlastima koje prisilno provode zakone imaju da i za provođenje e, tih zakona za njihov rad? Zapremnje podataka je jedna stvar, a e, izdavanje podataka je druga stvar. Mislim e, da je ovo zakonodavstvo koje sada imamo moralo je uspostaviti standarde koji su dostatni da bismo se suzdržali od toga da e, postavljamo daljnja ograničenja radu Europola. Ne znam e, dijelite li moje mišljenje. Vrlo često čujemo i slušamo o pozivanju na e, razmatranje o zaštiti podataka u kaznenim postupcima. I zato smo unijeli brojne izmjene Mislim da sada imamo čvrstu e, osnovu za Europol, mislim da Europol zna kome može davati podatke, i isto tako zna na kojoj osnovi može obrađivati podatke koje prima. Vodili smo rasprave koje se odnose na administrativne organizacijske podatke. o odvajanju podataka e, koje se koriste u kaznenom postupku od onih koji su administrativni i organizacijski. Mi smatramo da ova sad arhitektura mora biti dovoljna kako bismo mogli reći da u smislu zaštite podataka Europol e, ima dobru osnovu, zna što radi i da je podvrgnut e, odgovarajućoj kontroli u mjeri e, koja znači da doista nema potrebe za daljnju kritiku sustava. E, doista mislim da možda bismo sad mogli staviti Europol na miru u tom pogledu. Mogli bismo dopustiti Europolu da radi svoj posao. jesmo smo učinili ono što je bilo potrebno da damo jednu zdravnu osnovu, osnovu zaštiti podataka. Hvala. Čuli smo tri zastupnika nacionalnih parlamenta. A sada ćemo čuti e, e, drugu govornicu iz Europskog parlamenta, gospođa Kenići ima riječ. Hvala. Prvo se želim ispričati. Došla sam nakon početka sastanka. Bila sam na jednom drugom sastanku na kojem smo razmatrali vrlo delikatno pitanje interoperabilnost e, internetskih sustava. Tu postoje novi izazovi a i za nas također jer postoji ogromna količina podataka koja je e, podložna tim međuvezama i vrlo je složena ta koordinacija e, sustava koji još nisu jednoobrazni. Teško je koordinirati i nadzor i nadzorne aktivnosti. Pa, vas, pa vam postavljam pitanje. Kako će Europski nadzornik za zaštitu podataka e, rješavati i može li, je li sposoban rješavati e, ta pitanja? Osobito se to odnosi na suradnju policije i pravosuđa. E, znate li možda kakav će učinak imati taj razvoj događaja na funkcioniranje kontrole Europola, odbora za kontrolu Europola, jer kad govorimo o interoperabilnosti, morate se tako razmišljati o pitanju učinka e, e, utjecaja tih novih mehanizama. Hvala lijepa. Hvala, Katarine. A sada dajem riječ gospođi Mita iz Njemačke. Hvala, hvala lijepa. Imam jedno dodatno pitanje, odnosi se na razmjenu podataka između Europola i Frontexa. Spomenuli ste e, konzultacije koje e, su u toku. E, čuo sam da postoje neki problemi u tom pogledu. A isto tako i u pogledu činjenice da će Frontex biti prenapregnuta. Europol e, će dobiti još dodatne funkcije kad se radi o borbi protiv kriminaliteta, trgovini ljudima. Mm, doći će i do problema kada govorimo o razmjeni podataka. Možda biste nam mogli reći e, u kom smjeru idu te konsultacije, informirati nas. To je Izuzetno zanimljivo i relevantno pitanje. A sada ću dati riječ gospodinu Pavijanu iz Finske. Dvije minute. Hvala. Gospodine predsjedavajući, želim zahvaliti sudionicima u raspravi na kvaliteti rasprave. Zaštita podataka. Direktiva o zaštiti podataka provodi se na nacionalnoj razini u svakoj državi članici. Kada govorimo o zaštiti podataka, e, svjesni smo e, da se situacija u državama članicama razlikuje, kao što je i rekao pomoćnik nadzornika za zaštitu podataka. E, želimo postići slične standarde u svim državama članicama. Moramo tu vidjeti jedan stupanj konvergencije. Možda bi mogla postojati koordinacija najboljih praksa e, u državama članicama na europskoj razini jer je situacija sada previše različita. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Elsenu iz Europskog parlamenta, a onda ćemo ponovo dati riječ gospodinu Levijorskom da odgovori. Dozvolite mi e, da zahvalim govorniku na prezentaciji. Imam nekoliko pitanja. Prvo da poštovanje suvereniteta država članica vrlo je važno. Molim informacije o podjeli uloga Europske agencije i nacionalnih nadzornika za zaštitu podataka. A drugo pitanje je Moramo e, znati da države članice moraju nadzirati one koji upravljaju podacima, nadzirati što se događa sa podacima. To je, e, rade države članice. E, no, ako postoje jamstva, ako ih imamo, onda možemo dati mandat e, Europolu da bude neka vrsta posrednika. naravno, sustavi su različiti u država članicama, moramo to poštovati, tu razno, raznovrsnost. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Vjedirovskom. Hvala na ovim važnim dubinskim pitanjima. Počet ćemo od vrlo općenite pretpostavke, vrlo općenite procjene da pravni sustav e, koji je pripremljen za Europol za postupanje sa osobnim podatkom podacima se čini snažan i sveobuhvatan. Ako postoji bilo kakva potreba da se nešto dodatno radi, to će biti samo ispravke koje su možda potrebne u nekim stvarima, no već smo raspravljali na kraju rasprave o novoj uredbi o zaštiti podataka e, u e, institucijama Europske unije kad smo počeli raspravljati trebamo li uspostaviti isti sustav za sve agencije diljem Europe ili možemo zadržati neka posebna rješenja na primjer ona za Europol zakonodavci su odlučili da je sustav koji je stvoren za Europol samo prije dvije godine dovoljno snažan i vjerojatno čak i e, prikladniji za svrhe te agencije i da treba ostati malo drugačiji, malo posebniji u usporedbi sa onim što se događa u drugim agencijama. Odgovaram na, kad, ako odgovaram na pitanje gospodine Vosa, da, odgovorit ću, to je snažan i sveobuhvatan sustav i potrebni su mu možda samo ispravci. E, trebamo li ostaviti stvari Europolu? Pa da, ostavljamo im praktičan svakodnevni rad. To ostavljamo Europolu, no svakako postoji potreba E, da se razmotre nova predložena rješenja, osobito u vrijeme tako velikih e, promjena kakve se sad događaju u informacijskim sustavima. Europol sada e, mijenja puno rješenja povezanih sa sustavima, informacijskim sustavima. To je normalno, to se događa u agencijama te vrste. Mi im pokušavamo pomoći provesti te sustave pomoći im u radu. To je malo e, drugačija priča kad se radi o prijenosu u treće zemlje. Siguran sam da europske agencije, tijela Europske unije, pa i sam Europol, da ih e, e, kao prvo zanima dobivanje podataka izvana. Dakle, s tim nema problema. Europol je spreman za to no bilo to dobro ili loše, svaki od sporazuma te vrste uključuje i uzajamnost. Ako nam netko daje podatke, onda želi i dobiti podatke kao neku vrstu pomoći Europske unije to je dio koji zaista treba ocjenjivati. E, I kao što sam rekla, spremni smo pomoći komisiji i e, vijeću i parlamentu da se ocjeni što se događa. Postavilo se pitanje o interoperabilnosti. To je tema sama za sebe, istovremeno povezana sa svakodnevnim radom e, E, posebno sa Europolom, Eurolize kao agencijama. Imao sam prilike sudjelovati na konzultacijama o interoperabilnosti prošli tjedan u Strasburu e, tijekom e, zasjedanja Europskog parlamenta sastali smo se sa komisijom i sa predstavnicima EU lize, izvjestiteljima u sjeni i izvjestiteljima za paket interoperabilnosti. Moramo e, e, znati e, da je ta rasprava o šest ili sedam baza podataka koje moraju biti interoperabilne, to je samo početak duge priče. Dokument se priprema za vijeće za raspravu o interoperabilnosti. I to se, pokazalo se da postoji oko 40 različitih baza podataka informacijskih sustava koji će vjerojatno biti interoperabilni u bliskoj budućnosti. Sada činimo korak u pravnom smjeru, vrlo važan korak. Odlučujemo o najvažnijim pravilima i načelima e, za blisku budućnost. Da, sudjelujemo u tom procesu. E, Europski nadzornik za zaštitu podataka pozvan je na E, da sudjeluje u stručnoj skupini na visokoj razini za interoperabilnost koju je osnovala, e, osnovale su je europske institucije, e, procjenjujemo i projekte, nacrte koji se sada pripremaju. Prošli tjedan sam bio u Strasburu, eto to je vrlo dobar primjer takve suradnje. Problem korištenja infrastrukture Europola kad je koriste države članice, države članice e, svakako je na granici dužnosti e, e, tijela za nadzor podataka u državama članicama i europskog nadzornika. No to je isto stvar za raspravu. Interoperabilnost ne znači samo prenošenje podataka na razini Europske unije, nego postoji e, i organizacijski dio te priče, postoji i e, mogućnost i, e, i vađenja i uvođenja podataka i u nacionalnim sustavima države članice nisu 100% spremne dijeliti sve podatke koje imaju u svojim sustavima sa europskim sustavom. Tu dolazimo do rasprave e, o suradnji sa nacionalnim tijelima za zaštitu podataka. Kao prvo e, mi to radimo u suradnji sa Europskim nadzornikom za zaštitu podataka. Države članice su tu zastupljene, zastupaju ih tijela za zaštitu podataka. Pokušavamo raspraviti sve teme koje su u okviru e, naše nadležnosti nadzora, osobito e, one koje su povezane sa korištenjem e, infrastrukture Europola koje mogu koristiti države članice i prenošenje podataka iz resursa država članica u resurse EU-a. Ako govorimo o provedbi direktive u državama članicama, Glavno koordinacijsko tijelo je e, Europski odbor za zaštitu podataka. E, taj e, odbor sastoji se od 28 tijela za zaštitu podataka i europskog nadzornika. To je tijelo koje, koje ima puno šire nadležnosti a ne e, samo e, e, jednu. To tijelo nadležno je za usklađivanje načina na koji se provodi opća uredba o zaštiti podataka, ali ono što zovemo policijska direktiva, dakle drugi dio paketa reformi E, kako će on biti ugrađen u nacionalne sustave. Onda je tu bilo i pitanje o Frontexu, o konzultacijama koje smo proveli Frontexu. Da, istina je, e, e, postavilo se pitanje mogućnosti prenošenja podataka od Europola i Frontexa i obratno Frontex je već prenio e, pakete osobnih podataka Europolu, toga smo svjesni, e, no prenošenje osobnih podataka iz sustava Europola tu Frontex, što bi moglo biti operativno korisno, no to stvara određeni problem iz pravnog motrišta mi mislimo da ne postoji dovoljna osnova za takav prijenos u pravnom sustavu koji je trenutno na snazi gospodin Vosi je postavio pitanje o sveobuhvatnosti sustava. Odgovorio sam da treba unijeti, od, raspraviti određene e, ispravke. Evo, to je jedan jako dobar primjer. S jedne strane imamo e, dvije e, agencije koje su jako dobre u obradi osobnih podataka, ali moramo se pobrinuti da surađuju samo na pravnoj osnovi i upravo u tom pitanju prijenosa osobnih podataka sa Europola na Frontex u operativne svrhe. Tu nam nedostaju nedostaje nam precizna e, e, pravna osnova. Dakle, u našim konzultacijama predložili smo danji rad na pravnoj osnovi za tu razmjenu. Hvala. Hvala. Gospodin Prije nego pređemo na sljedeći panel, želim reći samo još nekoliko komentara. Nastavno ono što je rekla gospođa Kenići u pogledu interoperabilnosti i zaštite podataka i isto tako u pogledu onoga što smo upravo čuli o nepostojanju pravne osnove za prijenos podataka između Europola i Frontexa. To je manji problem kad usporedite s onim što ću sad e, reći. U kontekstu interoperabilnosti govorimo o europskim sigurnosnim institucijama, no one su po svojoj naravi i globalne. Dakle, ne govorimo samo o tome da Europol bude u skladu e, sa e, raznim e, propisima europskim, nego govorimo i o interoperabilnosti sa Interpolom. E to je nešto što se tiče svih i okuplja e, najveći e, broj zemalja u svijetu što se tiče sigurnosnih mjera. Kako se možemo pobrinuti da naši alati za zaštitu podataka budu interoperabilni sa takvim velikim brojem e, članica jedne druge organizacije? Evo, to je otvoreno pitanje, stavljam to na stol za razmišljanje jer moramo razmišljati o raznim pitanjima, o proračunu, na primjer a čak to razmatramo i u kontekstu borbi koje vodimo e, da bismo postigli tu interoperabilnost e, i na europskoj razini, dakle što je sa Interpolom. E, hvala lijepa na ovim zanimljivim komentarima i doprinosima u tom području, to je područje koje brine, ali pokriva nas snažan sustav e, zaštite podataka u Europolu, a sada idem na sljedeću, e, sljedeći panel, na raspravu koja se odnosi na doprinosu Europola borbi protiv financijskog kriminaliteta i povratu imovine i pranju novca. E, prezentaciju će nam dati gospodin Martin Heisenberg, nacionalni koordinator državnih odvjetnika za financiranje e, terorizma iz Nizozemske, a nakon toga ćemo čuti prezentaciju gospođe e, De Boldi, izvršne direktorice Europola. A nakon toga imat ćemo razmjenu mišljenja. Prije nego što ću dati riječ odnosno predsjedanje e, mom kolegi gospodinu Bukmanu, samo želim reći da je pranje novca i borba protiv financijskog kriminaliteta, to su važni elementi povezani e, sa drugim područjima kriminaliteta, imaju na njih e, utjecaj kao što su trgovina drogom, ljudskim bićima i tako dalje želim podsjetiti e, da je e, bivši izvršni direktor Europola ukazao na važnost te teme e, u više prigoda pred zajedničkom parlamentarnom skupinom za kontrolu Europola. Zato mi je izuzetno drago što vam mogu e, predstaviti gospodina Martina Reisenberga koji e, je nacionalni koordinator državnih odvjetnika za financiranje terorizma koji se bore protiv financiranja terorizma u Nizozemskoj. E, on će nam govoriti o tome kako se kontroliraju financijski podaci pa i kroz četiri velike banke e, da se spriječi e, financiranje terorizma. A nakon toga će biti gospodin Bol, izvršni direktor iz Europola. A onda ću nakon toga predati predsjedanje gospodinu Buhmanu. Imate riječ. Hvala lijepa, gospodine Diaz de Mera. Gospodine Reisenberg, daj vam riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Dame i gospodo, u prevenciji i istraživanju terorizma od ključne je važnosti da se odsjeće financiranje i to je sastavni dio integriranog pristupa. U Nizozemskoj javni i privatni sektor surađuju kako bi se vidjelo može li takvo partnerstvo dati svoj doprinos takvom integriranom pristupu i velika mi je čast što s vama imam priliku podijeliti okvir i preliminarne rezultate radne skupine u Nizozemskoj. To je javno-privatno partnerstvo u kojem sudjeluju četiri najveće banke i osiguravajuća društva, financijska policija, služba za porezne i financijske istrage i javno tužiteljstvo. Zajednički smo udružili snage kako bismo spriječili financiranje terorizma. U istrazi nastojimo koristiti trendove odnosno pratiti trendove i rukovoditi se najnovijim postignućima nastojimo koristiti elektroničko pretraživanje kako bismo pronašli neke naznake koje bi nas mogle dovesti do novih načina financiranja terorizma. Međutim, ja sam se prilično iznenadio kad sam vidio da nismo zapravo naišli na pretjerano veliki broj novih metoda plaćanja kojima se financira terorizam. Možda ih ima i više, ne da one ne postoje, ali nismo uspjeli pronaći pretjerano veliki broj tih novih metoda. Naravno, fokusirat ćemo se na sve nove oblike plaćanja koje bi mogle predstavljati ranjivu točku kada se radi o financiranju terorizma. U međuvremenu moram reći da nailazimo na čitav niz tradicionalnih platformi za financiranje, primjerice mikrofinanciranje putem redovnog bankovnog sustava, korištenje bankovnih transakcija putem virmana, dakle često koristeći posrednike i takozvana havala bankarstvo. Pokazalo se prilično teško financijskim institucijama identificirati financiranje terorizma kroz uobičajene tradicionalne odnose klijenata i banaka. Za to postoji nekoliko razloga. Kao prvo, ne postoji mnogo djelotvornih tipologija za financiranje terorizma koje su dosad razvijene. Kao drugo, u ovakvoj operaciji morate se usredotočiti ne samo na podrijetlo novca koje je možda legalno, već i na odredišno mjesto. Što ste više udaljeni od e, terorističkog odredišta, to je teže vidjeti e, kamo novac ide. E, ponekad se radi i o vrlo malim novčanim iznosima, to je zapravo dosta često i teško im je na taj način ući u trag. U međuvremenu međunarodni standardi traže od naših financijskih institucija da identificiraju takve transakcije i teroriste koji u njima sudjeluju. Primamo izvješća o visokorizičnim i sumnjivim transakcijama iz samog financijskog sektora. I to se pokazalo izuzetno važnim za naše financijske terorističke istrage. Veliki broj naših istraga zapravo je započeo temeljem takvih izvješća o visokorizičnim transakcijama. Tako da tradicionalna dubinska analiza klijenata od strane financijskog sektora još uvijek daje agencijama za e, provođenje zakona relevantno uporište za daljnju istragu. nastojimo naravno poboljšati djelotvornost i e, učinkovitost e, takvih tehnika. Osobni podaci i relevantne informacije o kontekstu i osobama koje se smatra teroristima tu su od presudne važnosti. Kao što sam već rekao, financijske institucije imaju zakonsku obvezu identificirati te ljude u svojim bazama klijenata i podnijeti izvješće o bilo kakvim neuobičajenim transakcijama nadležnom tijelu. S obzirom na to da se te ljude smatra teroristima, Javno tužiteljstvo i ostale agencije za provođenje zakona mogu poduzeti odgovarajuće korake e, koje trebaju poduzeti kako bi se preveniralo daljnje financiranje terorizma i zato je podnošenje podataka od strane financijskog sektora od ključne važnosti. Izuzetno je važno da stoga u našem zakonodavnom okviru pronađemo odgovarajuće prilike e, da se podnošenje takvih izvješća olakša i da se dinamika ubrza. I upravo to smo učinili e, u sklopu našeg pilot projekta. Osnovali smo stoga jedan centar izvrsnosti u sklopu pilot projekta gdje se zapravo na neki način objedinjuju e, nadzorni, istražni i mehanizmi gonjenja. Krenuli smo zapravo s time već 1997. godine a zahvaljujući uspostavljenom centru uspijevamo e, efikasno razmjenjivati informacije. Policija na terenu može tako dijeliti informacije visokog prioriteta sa svim svojim partnerima o terorizmima i onima koji olakšavaju financiranje terorističkih aktivnosti. Te informacije se zatim istražuju, to čine privatni partneri a neuobičajene transakcije se dakle prate i njima se, od njima se podnose izvješća financijskoj policiji. Financijska policija istražuje te podatke i odnosno temeljem izvješća zapravo iz toga ekstrapolira podatke i šalje ih dalje relevantnim agencijama za provođenje zakona. Također, ako je financijska institucija e, koja je na e, odredišnom dijelu transakcije također sastavnim dijelom radne skupine, e, ona šalje izvješće o postupanju financijskoj policiji putem ovoga centra. U određenim okolnostima je moguće unutar radne skupine podijeliti i financijske informacije između bilateralnih privatnih partnera. Međutim, bilo bi mnogo efikasnije da umjesto bilateralne razmjene, bilateralne razmjene imamo e, multilateralnu razmjenu, što je nešto što naš zakonski okvir još, uvijek ne omogućuje, to se smatra preprekom. U radnoj skupini dakle postoje i privatni partneri i oni surađuju zajedno sa državnim agencijama i financijskom policijom. Radna skupina e, posluje temeljem takozvanog načela zatvorene kutije. Nije dozvoljeno analitičarima privatnih partnera spremati informacije u bazama podataka kompanije za koju rade, niti dijeliti informacije sa kolegama koji nisu sastavnim dijelom radne skupine. Samo su neuobičajene transakcije koje su prijavljene financijskoj policiji te koje će postati vidljivima ostalim zaposlenicima privatnih kompanija. A te transakcije su transakcije koje bi se inače izdvojilo i o njima podnijelo izvješće i javni i privatni partneri trebaju mnogo hrabrosti da funkcioniraju i ulaze u međusobnu interakciju na ovaj način. Ako dijelite informacije s drugim ljudima, bilo s privatnim partnerima ali javnim partnerima, povećuje se naravno mogućnost e, curenja ili otkrivanja podataka. Međutim, činjenica jest da je zaštita podataka unutar radne skupine na vrlo visokoj razini i do sada nismo imali situacija curenja podataka. To je nešto što je poboljšalo kvantitetu, kvalitetu je tu i učinak izvješća o sumnjivim transakcijama i to u značajnoj mjeri. Tijekom prve godine policija je podijelila s privatnim partnerima informacije o 15 slučajeva što je dovelo do istraživanja i izvješćivanju o više od 300 neuobičajenih financijskih transakcija. 64% tih e, transakcija financijska policija je proglasila sumnjivima te ih je proslijedila dalje na postupanje nadležnim tijelima a obično, pogledate li kakva je situacija s redovnim postupanjem, samo 10% takvih transakcija bilo bi e, proglašeno sumnjivima i dalje istraženo. Zahvaljujući ovakvom načinu postupanja, izvješća o neobičajnim ili visokorizičnim transakcijama e, zapravo se obrađuju na način koji je e, rezultirao podacima koji su odmah spremni za korištenje nadležnim tijelima. Još uvijek je vrlo teško pronaći e, djelotvorne tipologije i upravo zato postoji snažna potreba da se razmjenjuju informacije na ovakav način. Zajedno pokušavamo pronaći nove inovativne načine e, koji će nam omogućiti da na pravovremeni način otkrijemo e, nove puteve financiranja terorizma. Zaista sam ponosan što javno-privatni partneri sudjeluju na ovako konstruktivan način u radu radne skupine. Imamo zajednički cilj, a to je integritet financijskog sustava i sprečavanje financiranje terorizma. Hvala vam lijepa na pozornosti i spreman sam odgovoriti na sva pitanja. Hvala lijepa gospodine Reisenbeck na ovim objašnjenjima. A sada je vrijeme da Europol uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Dobar dan, dame i gospodo. Gospodine Diaz de Mera, gospodine Buhman, hvala vam lijepa što ste nam dali priliku da održimo ovu raspravu o vrlo važnoj temi financiranja kaznenih dijela i terorizma. 2018. godine pranje novca i povrat e, nezakonitost stečene imovine postao je jedan od deset prioriteta u borbi protiv organiziranog kriminala. To je jedan od glavnih prioriteta za Europol, zato što moramo e, udariti kriminalce tamo gdje ih najviše boli. Sustavno praćenje tijeka novca ključno je za prekidanje e, aktivnosti e, organiziranog kriminala. Danas bih željela s vama podijeliti nekoliko riječi o tome koji su nam planovi u budućnosti. No prije nego što to učinim, dozvolite da kažem nešto o trendovima i razvoju događaja koje vidimo u području pranja novca. Kakvi su trendovi? Kriminal u Europskoj uniji generira milijarde eura zarade svake godine. Nedavna studija pokazala je da u nekim regijima dobit e, koja dolazi od proizvodnje sintetičkih droga e, nadmašuje 20 milijardi eura godišnje. Pranje novca je stoga ozbiljan problem s obzirom na to da kriminalci zapravo trebaju nekako izvući gotovinu. E, glavna stavka e, pranja novca zapravo je i glavni trend u ovom trenutku profesionalizacija. To se sve više izmješta sindiciranim organizacijama za pranje novca, grupama koje su uključene u najrazličitiji niz kaznenih djela i kaznenih aktivnosti ponekad možemo vidjeti da postoji i povezano sa terorističkim skupinama. Te sindicirane skupine su visoko kvalificirane i u stanju su upravljati vrlo složenim operacijama. Uglavnom se oslanjaju na korištenje gotovine zloporabu korporativnih struktura i eksploataciju, odnosno zloporabu financijskih tržišta i investicija. Dobar primjer je naša nedavna e, operacija Contini Santa Lucia koja je bila ciljeno usmjerena e, protiv talijanske kamore. Skupina je bila u stanju oprati barem milijun eura tjedno. Sveukupno Više od 250 milijuna eura oprano je kroz složeni sustav gdje su se koristili različiti e, sistemi manipulacija financijskih sustava kroz fiktivne kompanije, e, prijenos gotovine između posrednika i sl. Također smo se koristili čitavim nizom tradicionalnih metoda, no možemo vidjeti iz njihovog postupanja da se pojavljuju nove metode. U nedavnoj operaciji DRAER korištene su različite virtualne valute za 4 do 5 milijuna eura opranog novca Uglavnom e, je taj novac zapljenjen od skupina koje se bave prodajom sintetičkih droga. Također, e, pranje novca putem virtualnih valuta nešto je što se u posljednje vrijeme intenzivira. Nove metode plaćanja nisu tako dobro uređene kao što je to slučaj sa tradicionalnim metodama i one omogućuju brze međunarodne transfere koje e, tradicionalni sustavi za izvješćivanje o sumnjivim transakcijama e, zapravo ne registriraju, tako, barem ne tako brzo i ove e, virtualne valute postaju sve popularnije za pranje novca među kriminalcima. Upravo zato moramo investirati u nove metode kako bismo mogli ući u trag tim nezakonitim transakcijama. Što Europol čini kada govorimo o financijskom kriminalu? Imamo posebni odjel u Europolu koji se bavi financijskim e, kriminalom i on je od ključne važnosti u koordinaciji e, svih aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se spriječile ovakve vrste kaznenih djela. Oni daju izravnu potporu državama članicama u borbi protiv financijskog kriminala i u povrati nezakonito stečenih financijskih sredstava. Također daju potporu u istrazi drugih oblika kaznenih djela kao što je primjerice prijevara, terorizam ili krijumčarenje droga. Dakle, financijska obavještajna jedinica u Europolu je zapravo centralizirana. Također, njihova je zadaća provjeravati sve izvore informacija, kao što je primjerice slučaj sa financijskim izvješćima o sumnjivim transakcijama, te s izvješćima carinskih uprava. Osnovni cilj je zapravo dati jedan cjeloviti pregled koji će nam omogućiti da razumijemo povezanost između različitih oblika organiziranog kriminala. Ta potpora je nešto na što se države članice sve više oslanjaju. Broj zahtjeva za potporu nikada nije bio tako visok. 2017. godine razmjena informacija e, vezana uz povrat e, imovine e, povećala se za 81%. Broj financijskih istraga povećao se za 110%. Europol daje potporu za 221 slučaj e, i povećanje e, je u prvoj polovici 2018. u usporedbi sa 2017. E, godinom za vrlo veliko. Naime, u prvoj polovici 2017. imali smo osam takvih slučajeva, u prvoj polovici 2018. 31 slučaj i to je dovelo do uhićenja 257 osoba. Zbog toga je izuzetno važno da se i dalje razvija takva suradnja unutar Europske unije. Na strateškoj razini Europol je posvećen olakšavanju suradnje između svih aktera koji igraju važnu ulogu u borbi protiv financijskog kriminala. Stoga dajemo potporu nekolicini međunarodnih profesionalnih e, mreža kao što su e, tripartitna radna skupina vezana uz digitalne valute i slično. Zahvaljujući tome Europol ima ključnu ulogu e, na prvoj liniji borbe protiv financijskog kriminala u Europskoj uniji. Kakva je budućnost financijskih obavještajnih odjela? to će i dalje zapravo biti nešto što će predstavljati središnju ulogu u borbi protiv budućih prijetnji. E, Europol je tu dobro pozicioniran i može vam dati preporuke o tome što funkcionira i što ne funkcionira. Primjerice, anketa koju je proveo Europol pokazala je da samo 1% godišnje dobiti generirane kriminalom je zapravo u konačnici bio zapljenjen. U razdoblju od 10 godina samo 10% svih e, izvješća o visokorizičnim e, aktivnostima koje se podijelilo s privatnim sektorom je rezultiralo daljnjom istragom. Izuzetno je važno povećati učinkovitost i djelotvornost e, zato što izostanak te djelotvornosti i učinkovitosti jest zapravo razlog tim slabim rezultatima. Svake godine zaprimi se više od milijun izvješća o sumnjivim transakcijama od financijskog sektora, a e, to izvješćivanje ne počiva nužno uvijek na ciljanim e, financijskim informacijama. Zbog toga e, se u cijeloj masi podataka vrlo lako izgube oni slučajevi po kojima bi dalje zapravo trebalo postupati. Upravo zato važno je biti sustavan i sistematičan. Sistematično je važno pristupiti i razmjeni informacija između međunarodnih partnera jer e, upravo ta sistematična suradnja nešto je što sada nedostaje i to može zapravo spriječiti razmjenu e, ključnih informacija među nadležnim tijelima e, koja su zadužena za provođenje istraga kada govorimo o terorizmu i financijskom kriminalu. Ključno je zapravo prevladati te prepreke zato što su informacije o financijskim transakcijama jedna od osnovnih ključnih stavki koje moramo riješiti kako bismo se uspješno borili protiv daljnjeg financiranja terorizma. Moramo srušiti te prepreke u razmjeni informacija i primijeniti pristup koji se temelji na informacijama. Upravo zato potpora nacionalnih agencija u procjeni prijetnji je ključna razmjena nekih od tih informacija sa financijskim institucijama omogućit će im da bolje alociraju svoje resurse i da razviju učinkovitiji sustav izvješćivanja o neobičajnim transakcijama. Zato smo 2017. godine započeli sa e, pilot projektom koji se temelji na javno-privatnom partnerstvu u kojem sudjeluju različite banke iz država članica. Zaključno želim reći da učinkovitija reakcija na financijski kriminal traži olakšavanje uh, pristupa informacijama i stvaranje adekvatnog zakonodavnog okvira za razmjenu informacija između partnera od povjerenja. Europol pozdravlja prijedlog komisije za donošenje nove direktive za korištenje financijskih informacija. Posebice pozdravljamo prijedlog da se Europolu da neizravni pristup nacionalnim središnjim registrima bankovnih podataka i mogućnost da zatraže informacije od financijske policije. U ožujku 2017. godine Europski parlament zatražio je da se uspostavi e, jedinica za Um, razmjenu financijskih informacija na razini Europske unije. Uh, ključna sastavnica takve službe zapravo bi bio prekogranični pristup svim relevantnim transakcijama kao i uh, carinskim izvješćima o zapljenjenim financijskim sredstvima. To bi zaista omogućilo Europolu da daje bolju potporu državama članicama. Hvala. Hvala na zanimljivom izvješću. Prvi će se u raspravi javiti gospodin Greć iz Malte. Izvolite, imate riječ. Hvala, drage kolege. Svijet se razvija, tako se razvija i umjetna inteligencija. Kao članice Europske unije moramo učiniti najviše što možemo kako bismo borili protiv organiziranog kriminala i kibernetskog kriminala, jer to može imati e, posljedice na građane kao i na naša gospodarstva. Kibernetski zločini su postali difuzni sa korištenjem novih tehnologija i njihovim širenjem. Vrlo je očito da Ritam razvoja novih tehnologija je puno brži nego potrebne promjene u našem zakonodavstvu, pa može doći do slučajeva kada naši građani nemaju dovoljnu pravnu zaštitu. U takvim okolnostima također je vrlo važno da se građani obrazuju o opasnostima koji vrebaju online. Također smo suođeni sa prijetnjom terorizma i nestabilnost i u našem susjedstvu u Libiji i Siriji. Nestabilnost koja vlada u našem okruženju, nažalost, također potiče kriminalne aktivnosti kao što je trgovanje ljudima koji su povezani sa nezakonito nezakonitim migracijama. Tako se stvara prljav novac i to milijarde koji se onda pa, pere i nalazi put u naše financijske sustave. Ne možemo e, samo e, gledati kako se te kriminalne e, aktivnosti razvijaju, ništa ne činiti. Stoga Europol mora razviti mogućnosti da se države članice u suoče sa tim e, različitim e, izazovima u našim državama i u našem okruženju. Pozdravljam višegodišnji program rada Europola i njegove ciljeve, a to je da naše zemlje i Uniju čine sigurnijom i vrlo je važno da Europol gradi svoj razvoj na svojim uspjesima, da integrira u svoj razvoj analizu prošlih rezultata tako da se sve lekcije iz prošlosti mogu ugraditi u buduće planiranje. Hvala gospođe De e, Što, sam, što je došla na ovaj sastanak jer zajedno ćemo raditi da učinimo našu uniju bogatijom i sigurnijom. Hvala kolega. Hvala. Sljedeći govornik koji se javio za riječ je iz Cipra. Da, hvala. Dobar dan svima i hvala što ste nam pružili ovu detaljnu analizu. Gospođa Debol, pokrili ste mnoga moja pitanja. Unaprijed htio sam ih postaviti. Imam još neka što se tiču informacije povećanih opasnosti od kriptovaluta. Imam sljedeće pitanje. Europol i nacionalna tijela, jesu li u mogućnosti detektirati izvor tih eh, nezakonitih razmjena kriptovaluta i kako privatni sektor se može bolje i aktivnije uključiti u istraživanje koje bi se možda moglo organizirati. A što se tiče e, povrata imovine nezakonito stečene, moje pitanje je da li Europol e, poboljšava razmjenu najboljih praksi. Imamo li statističke podatke o povratu nezakonito stečenog novca od nezakonitog nezakonito prijevoza migranata. Hvala. Gospođa Gomeš iz Europskog parlamenta se sljedeće javila. Hvala najljepše. Sudjelujem u, sudjelovala sam u na izradi na direktive za borbu protiv novca broj 4 i broj 5 i na taj način bih podržala ono što su svi govornici do sad rekli, a naročito bih e, pozdravila informacije od kolega iz Europskog parlamenta. Europski parlament je predložio u kontekstu pregovora sa u okviru direktive o, za, pete direktive za borbu protiv pranja novca da se stvori europski FIU kako bi se osiguralo razmjena informacija ne samo na razini tijela i vlada već također da se e, stvore partnerstva koja već postoje neformalno, ali to su države članice i vijeće odbili. Trebali biste znati to, trebali ste pitati svoje vlade kako su to mogle odbiti ako su to odbile zato što ne ih e, ne zanima borba protiv pranja novca i financiranje terorizma, a mi na tome jako radimo. jednostavno ne mogu vjerovati da neke od naših vlada zapravo olakšavaju pranje novca, a ne a ne da se bore protiv pranja novca. Eto, takav je sad sustav na snazi i to je rezultat onoga da oni koji su pregovarali su ljudi kojima nije stalo do borbe protiv kriminala, već su to ljudi iz ministarstva financija koji zapravo olakšavaju pranje novca i sve moguće transakcije koje se opravdavaju a e, zanemaruje se pritom e, potreba da se bori protiv kriminala. Također morate znati da nedavno kada je donošena direktiva o borbi protiv pranja novca e, zakonodavstvom, a to je zakonodavstvo nedavno donio, donio parlament u pregovorima sa vijećem i komisijom, mi iz parlamenta smo također predložili da, postoji, e, da se odrede otažavajuće okolnosti za one koji su uključeni u aktivnosti e, pranja novca da, to, da se ti ljudi politički izlože kao ljudi kao što smo ja i vi i ljudi vladima jer oni se često uhvaće u e, olakšavanju takvog vrsta kriminaliteta. To je odbijeno, to, je, to nije prihvaćeno neke vlade, ne mogu vam sad reći koje, koje to sprečavaju. Znači takvo javno izlaganje osoba na političkim pozicijama, to je, to je užasno. Komisija, još jedan primjer, komisija već jednu godinu ima na stolu prijedlog da se eliminiraju e, e, e, neke nedostaci u sustavu pdv koji omogućavaju da Al-Qaidi da koriste naš PDV sustav putem e, takozvanih karusel prijevara. Prijedlog postoji jednu godinu već na stolu i ništa se ne događa, a govorimo nešto e, o čemu komisija zna da e, stvara otprilike 50 milijuna eura godišnje u korist recimo Daesha, LKD i drugih terorističkih organizacija. Evo zamislite, radi se o 50 milijardi, ne milijuna, 50 milijardi, to je jedna trećina proračuna Evropske unije. Da, jesu li naše vlade ozbiljne kad se govori o borbi protiv financiranja terorizma i borbi protiv pranja novca? E, mogla bih o tome govoriti i govoriti, ali završit ću e, pitanjem. Pitanje je sljedeće. Puno se govorilo o kriptovalutama koje nisu zabranjene kao što anonimno posjedovanje dionica nije zabranjeno. Bilo bi lako zagušiti sustav poreznih e, oaza e, u kojima, kojima se služe organizirani kriminal i, i, i oni koji se služe planjem rovca e, ako ukinemo anonimne dioničare i poduzeća, oni bi morali deklarirati E, svoje vlasnike, ne samo u Europskoj uniji, već oni koji posluju sa Europskom unijom, a nisu dijelom Europske unije. Kad bi to vlade htjela, to bi bilo lako, bilo bi ih lako eliminirati i ugušiti, ali to jednostavno vlade ne žele. Znači, moje pitanje je o jednom drugom području koje bi moglo e, se regulirati, ali nema nikakve uredbe. Nekoliko država e, članica već su same sebe proglasile centrima za kriptovalutu. Moje pitanje pitanje za vas je sljedeće. Neki ljudi predlažu da blockchain tehnologija je vrlo važna, te, važan tehnološki napredak koji bi mogao biti koristan u borbi protiv financiranja terorizma i pranja novca. Neki kažu da je to samo propaganda kako bi se opravdalo posjedovanje kriptovaluta a to su to je novo oruđe koje koriste, koriste kriminalni sindikati. Što vi o tome mislite? Hvala. A sljedeći je gospodin Covaš iz e, Grčke. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Pranje novca kad se govori o javnim dužnosnicima široko e, generalno govoreći je to nešto što postoji svim državama članicama jer se štite oni koji su recimo ministri političke osobe e, su stekli nezakinuti novac kad su obavljali svoje političke e, e, i javne dužnosti. takvi zločini e, tiču se zapravo zloporabe položaja mita koji se davao takvim osobama. Na temelju Ustava Grčke i njezinog pravnog sustava takvi, takvi činovi mogu trajati kratko kratko e, vrijeme i zastara je kratka i ne može ih e, se takve ljude kazniti jer je jer oni takvi slučajevi brzo idu u zastaru i dakle takvi slučajevi zloporabe vlasti e, e, zaista dolaze na stol grčkog pravosuđa ali ali bez puno koristi Suradnja između Europola i država članica je nešto što je upravo spomenuto. Šta se na tome radi? Hvala. Uh, uh, uh, Hvala. Sljedeći govornik je iz Estonije, gospodin Ajk. Hvala. Bilo je vrlo zanimljivo slušati raspravu i naročito ono što su rekli predstavnik e, nizozemske predstavnica Europola. Mene zanima sljedeće. Suradnja između ureda i institucija koje funkcioniraju u području pranja novca. Sve države članice imaju svoje svoja iskustva i svoje vlastite postupke koji su više manje slični ali i zatvoreni sustavi Informacije i podaci se mogu eh, prenositi u slučajevima jasnih zločinačkih aktivnosti, no u drugim slučajevima ove informacije i ovi podaci eh, se zadržavaju za sebe, a to može dovesti do situacija u kojima eh, zločinačke aktivnosti se ne identificiraju kao rezultat toga. Zanima me da e, nizozemsko iskustvo kakva je suradnja između agencija za borbu protiv e, pranja novca i e, nizozemskih vlasti također bih zamolio predstavnicu Europola da nam kaže je li potrebno povećati razmenu podataka, bi li trebalo biti više razmjene podataka u slučajevima sumnjivih financijskih transakcija. Hvala. Hvala najljepša. Sada gospodin Rezin iz Europskog parlamenta. Hvala gospodine predsjedatelju. Čestitam gospodinu Reisenbergu i gospođi Debole na njihovim zanimljivim izlaganjima. Uvijek je jako dobro saslušati e, kada e, stručnjaci razmjenjuju informacije s nama. Od sad nadalje ću govoriti nizozemski. Mi se dobro razumijemo. Multidisciplinarni rad i suradnja i to je ono u čemu ćemo uspjeti. Mi već do sada imamo uspjehe, a multidisciplinarna suradnja je način na koji moramo ići naprijed. Ponekad je teško raditi e, obzirom da imamo različita ograničenja. Suverenost država članica je nešto što treba poštovati. Moramo raditi unutar e, svojih mandata. Ali isto, tako istovremeno zločince treba privesti pravdi. Znam da e, vi E, radite uprkos mnogim ograničenjima. Volio bih znati koliko vi znate o dark webu, o mračnom webu. Druge su kolege o tome već govorile. Imate li bilo kakav uvid u transakcije koje se tamo ostvaruju? A zatim imam i pitanje za gospođu Debola. Mm, onih milijun transakcija koje ste spomenuli, jesu li to bile sumnjive transakcije koje su... Ako je to bilo tako, to je jako puno. I to bi ukazalo na veliku razinu ozbiljnosti ove, ove pojave da li su to samo neobične e, transakcije ili sumnjive transakcije. Sigurno treba još puno toga e, uraditi jer postoje ljudi koji žele Evropski FIU. Ja nisam pobornik toga što vi mislite? Mislite li da je to mogućnost koja bi se mogla ostvariti pod pokroviteljstvom Europola, odnosno u okviru Europola da se stvori financis, e, e, jedinica za financijsku razmjenu informacija. Hvala. Gospođa Knihe iz Europskog parlamenta, izvolite. Hvala predsjedatelju i puno hvala našim gostima na njihovim izlaganjima koja su bila vrlo podrobna i sveobuhvatna. Ja zaista dijelim sva njihova razmišljanja i neka pitanja su već e, dobila odgovore, a ja sam ih htjela postaviti. No, jedna stvar u koju zaista vjerujem, ja dolazim iz Italije gdje se je suradnja e, od velike važnosti u borbi protiv organiziranog kriminala. E, sviđalo mi se ono što je gospođa Debol rekla kad je rekla da je vrlo važno udariti e, zločince tamo gdje ih najviše boli, a to je u novac, u financije. E, to se upravo događalo u mojoj zemlji i sviđa mi se projekt koji je do, gospodin Heisman opisao, oprostite tako sam krivo izgovorila vaše e, ime, jer je to također slično talijanskim e, iskustvima i to pokazuje ključnu e, elemente suradnje koji su potrebni za borbu protiv organiziranog kriminala koji se sve više širi djelomično zbog internet e, tehnologije i mogućnosti da se transferiraju ogromne svote novca putem kriptovaluta i drugim mehanizmima. No, pitam se, ne bismo li možda mogli biti u položaju da napravimo nešto protiv ove vrste financijskog kriminala. Jesmo li u poziciji? To je pitanje. Željela bih e, postaviti jedno općenito pitanje koje se tiče suradnje. Jako puno je učinjeno u e, međunarodnoj suradnji e, za borbu protiv organiziranog kriminala i pranja novca. No, gospođo Debol, vi ste naglasili da još uvijek postoji problem sa razmjenom informacija. Moje pitanje na temelju vašeg iskustva, iskustva naša dva gosta, kako možemo prevladati tu prepragu? Što, je, što nam fali? Što nemamo? Što nas sprečava da e, razmjenjujemo e, informacije i da surađujemo? Jer mi smo svi uvjereni da bi to bilo jako važno. Što fali? Je li, su li to zajedničke informacije u smislu onoga što pružaju vlade, je li to problem zakonodavstva, treba li nam više zakona u tome području. Čula sam da se govori da nelegalni transfer novca, financijski zločini, financiranje terorizma, da se sve to temelji na tradicionalnim mrežama organiziranoga kriminala koji su također uključuje i sofisticiranije skupine. U Europi imamo otprilike 5000 kriminalnih organizacija, a mnoge od njih su uključene u financijske zločine i nezakoniti transfer novca koji se zatim pere, a onda to ima posljedice na e, zakonska gospodarstva. E, moje pitanje je imamo li zajednički koncept organiziranog kriminala, da ga imamo, bi li to pomoglo? Jer ga nemamo. Nemamo neke zajedničke definicije. Bi li to pomogli? kad bismo imali zakonodavstvo o tome što bi pomoglo imate li sugestije koje se temelje na vašim iskustvima ne samo vašim već i vaših suradnika kako možemo intenzificirati suradnju između vlada između država kako se možemo bolje boriti protiv financijskih e, zločina i financiranja terorizma. Drage kolege i kolegice, čuli smo mnoga zanimljiva pitanja i komentare i zahvalan sam svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Nitko se više nije javio za riječ. A sada ću stoga dati riječ gospođi, gospodinu Reisbergu i gospođi De Bol e, kako bi mogli odgovoriti na pitanja. Svako od vas će dobiti 10 minuta, a potom u 11.30 dolazi povjerenik King koji će nam se obratiti. Izvolite gospodine Reisenberg, imate riječ. E, Hvala lijepa na pitanjima. Prvo, E, želim reći kako sam pozvan kao stručnjak e, državnog odvjetništva. E, moje mišljenje nužno ne održava službeni položaj nizozemske vlade. Treba to reći. Čuo sam nekoliko pitanja koja su upućena meni. Nekoliko se odnosilo na prijetnju kriptovalutom. Koliko ja stručno znam, ja sam stručnjak za borbu protiv financiranja e, terorizma. Ja sam ovdje bio e, možda prije pola godine kad se sastao posebni odbor za terorizam. E, Neki od vas su bili nazočni. Gospodin Rusija je napisao izvješće o tom pitanju. To izvješće je zatražio Europski parlament. Zaključak izvješća Odrazuje ono što sam već bio tada rekao u mom izlaganju, iako naravno postoji veći rizik korištenja kriptovaluta u svakodnevnom životu u našim istragama mi baš toliko toga i ne vidimo koliko smo očekivali da ćemo vidjeti. Jamčim vam da u svakoj pretrazi, bez obzira pretražujemo li kuću ili elektronsku napravu, uvijek tražimo e, ključeve za korištenje novih metoda plaćanja, no u svijetu e, financiranja terorizma iz nekog razloga ili gledamo na krivom mjestu ili se još uvijek pouzdaju u tradicionalnije e, tehnike financiranja koje u velikom broju nalazimo. Pa čak ako smo i e, ako su nam i promakle ove nove metode, još uvijek smo pronašli puno tradicionalnih. No, priča je drugačija sa pranjem novca, naravno. E, no, tu nisam stručan. Nadam se da neće biti problemi što neću govoriti o e, onim predmetima koji nisu dio moje, mojeg stručnog znanja ali ja radim u uredu za teške prijevare i tamo imamo, vodimo nekoliko uspješnih postupaka protiv e, trgovaca kriptovalutom u svrhu pranja novca. Naše je stajalište da u e, Nizozemskoj ne treba predikatno kazneno djelo za uspješni kazneni progon pranja novca i to je razlog zašto smo zapravo uspješni u kaznenom progonu tih osoba. Čuli smo i pitanje iz Estonije o tome imamo li e, slično partnerstvo u e, pranju novca e, kao što imamo privatne partnere u financiranju terorizma. Stvar je u tome da ako želimo dijeliti osobne podatke u Nizozemskoj prema zakonu o policijskim informacijama, ako postoji hitna e, potreba e, da se e, podaci daju trećim osobama, ako, dakle to se može ako postoji hitna potreba za kazneno gonjenje kaznenog djela. Ono što vidimo po tom pitanju da je vrlo teško razviti djelotvornu tipologiju financiranja terorizma. Vidjeli smo neke vrlo djelotvorne tipologije e, kod pranja novca, pa možete voditi raspravu, mislim da je to na neki način i politička rasprava o tome, postoji li još uvijek hitna potreba ako postoje djelotvorne tipologije e, prema kojem financijski sektor može prepoznati i istražiti, taktike pranja novca. To je također i dio rasprave koja je više političkog tipa, pa ću onda e, to političarima prepustiti. Što se nas tiče u Nizozemskoj, to je jedan od razloga zašto smo počeli brodbu protiv financiranja terorizma jer smo vidjeli da postoji potreba za davanjem takvih informacija kad se radi o financiranju terorizma. Mislim da su to bila pitanja konkretno postavljena meni kao stručnjaku za to pitanje. Ako sam nešto e, e, propustio, rado ću e, odgovoriti i na to propušteno pitanje. Hvala lijepa, gospodin Eisenberg. Mm, čuli smo nekoliko kratkih pitanja. Evo, gospodin Mamitovi iz Poljske. Hvala lijepa, gospodine e, predsjedavajući. Zanima me e, prijevara e, sa PDV-om. To nije samo nacionalno pitanje, to je europski problem. Europol ma Ja sam pitati direktora Europola i karusel prijevare. Dakle, htio sam pitati što se zapravo događa u tom području. Hvala lijepa. I na koncu jedna minuta za vaše pitanje gospođa Makava iz Europskog parlamenta. Hvala. Kratko ću govoriti, hvala što ste mi dali riječ. Znam da imate probleme sa proračunom za kibernetički kriminal i borbu protiv terorizma. E, sljedeće godine bit će i smanjenje e, oko 20 milijuna eura. Morate smanjiti oko 40 privremenih agenata. Možete to potvrditi. Prije svega koliko bi vam trebalo da ispunite svoju zadaću, a drugo pitanje je u smislu operativnih e, ovlasti Jeste li zadovoljni s ovlastima koje imate sada? Treba li vam više? Osjećate li potrebu da imate veće ovlasti e, koje se odnose na istragu? Jer nemate istražne operativne e, ovlasti. Hvala. Hvala. E, hvala, gospođo Bolt, možete odgovoriti na ta pitanja? Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, hvala vam svima na vrlo važnim pitanjima. Počet ću sa sudjelovanjem zajednice za prisilnu provedbu zakona u Europi eh, u financijskim istragama. Kad sam obavila eh, eh, prošla kroz Europu, svaka agencija za prisilnu provedbu zakona E, zainteresirana je, uvjerena je da trebamo više ulagati u financijske istrage, to je potrebno, ali shvaćaju kako postoji razlika u različitim državama članicama u pogledu razine specijalista u pojedinim državama članicama razine specijalista za pranje novca, razine specijalista za kibernetički kriminalitet. Dakle, tu se zatražila i obuka u tom području. E, problem je i u tome što uvijek ne istražujemo E, e, e, financijski kad se radi o teškom i organiziranom kriminalitetu nema tada uvijek financijskog istraživanja, istraživanja financijskog kaznenog djela. Zato smo uvjereni da na razini Europola trebamo kada se govori o povratu e, imovine, moramo dijeliti najbolje prakse jer u nekim zemljama su jako dobro razvijene, u nekim manje. Dakle, trebamo podijeliti najbolje prakse u tom području i trebamo stvoriti mrežu znanja o istragama financijskog e, e, kriminaliteta. Zato je važno da imamo centraliziranu financijsku jedinicu u području Europola jer oni imaju pregled na tim što se sve događa u teškom organiziranom kriminalu i terorizmu. Uvjereni smo da to treba učiniti i to ćemo učiniti. Što se tiče porijekla nezakonitih razmjena putem interneta u e, kibernetičkom prostoru imamo centar europrola koji je e, izradio smjernice za države članice kako istraživati na internetu i kako ući u trag novcu. Ići ćemo i dalje. Te, će se, te, te istrage i stručnost treba razviti, a dajemo i preporuke Europske komisije u tom području. E, e, e, dobit od krijumčarenja migranata u Europu. U tom pogledu vam ne mogu dati brojke u ovom trenutku, ali naše službe izrađuju jedan, izvješće kako bi dobili pregled kako se dobit ostvaruje krijumčarenje migranata. Što se tiče pitanja projekta, nizozemski prijedlog za projekt FIU, procijenit ćemo taj prijedlog, pogledat ćemo ga, ali kao što sam već rekla, imamo e, projekt e, za e, Europsku obavještajno privatno javno partnerstvo to je prvi mehanizam za podjelu e, mehanizma i kada e, razvijenu području borbe protiv e, pranja novca i financiranja terorizma okuplja 15 glavnih međunarodnih banaka i predstavnike prisilne provedbe zakona iz osam zemalja. To je pilot projekt imaju jedinstveni potencijal, žele ocijeniti kakve mogućnosti postoje za razvijenu informacija između svih tih partnera dok koliko daleko možemo ići na pravnoj osnovi e, treba izgraditi razumijevanje e, ograničenja i prepreka s kojima su suočeni različiti sektori kako, kako bi ih mogli rješavati relevantni sudionici. Ono što je jako važno u ovom području je povjerenje, jer ako imate mreže morate stvoriti povjerenje, a povjerenje stvara uspjehe. Što još možemo učiniti? Možemo još nešto učiniti. Naprimjer, razmišljamo na razini Europola o popisu e, glavnih ciljeva e, u pranju novca. Mislim da se na njih trebamo usmjeriti i trebali bismo moći e, nositi se s tim. Moramo poboljšati financijske uglove u soku, organiziranjem kriminalitetu u sitiju i na tome još trebamo raditi. Što se tiče e, karusel prijevara, prijevara sa PDV-om, imamo tu konkretne projekte, to pratimo i tu Europol ima važnu ulogu. Što se tiče proračuna, istina je, e, imamo smanjenja. E, Juče sam već dosta objašnjavala o proračunu, dala sam vam pregled učinaka rezova, pa smo zatražili isti proračun koji je odobrio upravni odbor. Preporuka Europola e, koja bi bila. Želim naglasiti kako moramo povećati mogućnost razmjene informacija svih e, e, sudionika, stvaranje međunarodnog ili europskog pregleda. Imamo pilot projekte, moramo ih ocijeniti, moramo vidjeti što je doista potrebno na multinacionalnoj ili europskoj razini pozornost koju trebamo obratiti na financijske istrage i povrat imovine e, e, i ona se obraća u svim e, istragama koje su s tim povezane. To je već dio mnogo projekata, ali to nije dovoljno. Zaista na tome moramo raditi. Rekla sam vam jučer, ovaj tjedan imamo konvenciju šefova, europskih šefova policija, imamo i zajednički sastanak sa carinskim vlastima, o tome ćemo govoriti ažuriranje lata i pravnih mogućnosti za e, detektiranje e, kriminalnog novca u našim sustavima e, to treba biti vođeno obavještajnim podacima. Dobivamo puno informacija, ali to nisu uvijek informacije koje su nam potrebne. Kao što je rekao kolega iz nizozemskih vlasti, nemamo informacije, na primjer, o financiranju terorizma, jer govorimo o malim iznosima i ti iznosi nisu u izvješćima. Dakle, propuštamo te informacije. Moramo istraživati i omogućiti jače koalicije sa privatnim sektorima i e, službama za prisilu provedbu zakona u području financijskih istraga. Dakle, što se tiče financijskog e, kriminaliteta imamo pet prioriteta. Moramo poboljšati suradnju sa financijskim jedinicama, moramo podržati e, postupke u, u policijskim e, krugovima možemo, moramo to platiti, moramo povećati povrat e, imovine to je mogućnost na kojoj možemo zajedno raditi sa Eurojustom, moramo povećati suradnju sa privatnim sektorom i više podržati istrage o financijskom kriminalitetom sa državama članicama, moramo dijeliti najbolja iskustva i moramo ulagati u znanje, u stručnost e, za ljudska bića, za istražitelje, a isto tako i za stručnost mreže weba. Hvala. Hvala lijepa. Hvala, gospođo Debol. Hvala, gospodine Risenberg, kolege. Evo, time smo došli do kraja ove panel rasprave. Hvala vam lijepa, hvala svima koji su e, uzeli riječ, hvala na zanimljivim pitanjima koje su postavili, a želim zahvaliti i našim govornicima. Mislim da moramo izgraditi međusobno povjerenje, kao što je rekla gospođa Debol, to je izuzetno važno kada se e, radi o borbu protiv e, tih e, tog kriminaliteta. Povjerenik će doći u 11.30, pa molim vas da ostanete u dvorani, da možemo početi sljedeći panel u 11.30. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče, možete li mi dozvoliti da postavim jedno pitanje gospodinu Bolu, samo jedno dodatno pitanje. To možete zasebno, ne javno, ali moglo bi biti zanimljivo. Ne, sjednica je završena, dobro? So we

Hvala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

Dear colleagues, let's start. Uh, Dragi kolege, predlažem da krenemo sa sljedećim panelom. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu među nama pozdraviti povjerenika Kinga koji nam je ukazao čast time što će nam se danas obratiti na ovom sastanku e, zajedničke parlamentarne nadzorne skupine. On će nam e, dati pregled sadašnje situacije napretka koji je ostvaren vezano uz sigurnosnu uniju te ulogu skupine, parlamentarne skupine u sklopu Sigurnosne unije. Izvolite, dajem vam riječ, recite nam kakva je situacija u Uniji vezano uz sigurnosna pitanja. Hvala lijepa i hvala što ste mi uputili poziv. Drago mi je što sam se imao prilike vratiti na još jedan od ovih sastanaka. Jako mi je drago što održavate ove sastanke zato što mislim da ovakva vrsta zajedničkog nadzora, analize i angažmana e, predstavlja nešto vrlo važno. Ne samo za Europol, već za sve nas koji sudjelujemo e, u ovim aktivnostima s Europolom. To nam pomaže da razmislimo o budućim izazovima, o planovima koje imamo u pokušaju da se uhvatimo u koštac s nekima od tih izazova. Ja mislim da vaš angažman nama pomaže da bolje osmišljavamo potporu koju možemo dati Europolu kako bi naše mjere i politika u ovom području bile efikasne. Nadam se da ćete prihvatiti da zaista nije potrebno uvjeravati me da je Europol važan. Ja zaista iskreno vjerujem u važnost Europola i Europolovog rada. Mislim da tom radu trebamo dati adekvatnu potporu, financijsku, ali i političku i e, potporu u smislu instrumenata koji su na raspolaganju. I izuzetno je važno što razgovaramo o nekima od politika i instrumenata koje možemo donijeti kako bismo Europolu pomogli u nastojanjima obrane naše zajedničke sigurnosti. Hvala vam što ste me pozvali, nastojat ću s vama podijeliti ažurirane informacije o tome čime se bavimo vezano uz sigurnosna pitanja od posljednjeg sastanka koji je održan e, tijekom bugarskog predsjedništva u proljeće, mi smo nastavili raditi u e, na pitanjima suzbijanja terorizma, hvatanja ukoštac sa kiber izazovima i kiber prijetnjima, te prijetnjama koje imaju potporu u kiber prostoru, te organiziranom kriminalu. Također, E, radili smo na rizicima koje predstavlja kemijsko, biološko i radiološko oružje. To je nažalost nešto što više nije nikakav abstraktni izazov, već nešto sasvim realno kao što pokazuju događaje u Salisburiju u mojoj zemlji e, do kojih je došlo ranije ove godine. Kao što je predsjednik Juncker najavio, postoji nekoliko novih inicijativa povezanih sa sigurnosnom unijom on je o tome govorio u svojem govoru o stanju Unije na parlamentarnom plenarnom zasjedanju u Strasburu ranije ovog mjeseca. Krenut ću s time. Među tim prijedlozima je i prijedlog komisije državama članicama i vijeću te Europskom parlamentu o suzbijanju terorističkog sadržaja na internetu. Taj izaziv, izazov terorističkog sadržaja na internetu prema mojem mišljenju predstavlja zaista realan rizik našoj sigurnosti. U siječnju ove godine, samo u siječnju, gotovo 700 novih e, e, stranica vezani uz propagandu Daesha učitano je na internet. Teroristički sadržaj nešto je što centar za ekspertizu Europola redovito nalazi na više od 50 platformi. To je vrlo realna i prisutna opasnost kojom se trebamo baviti. Online teroristički sadržaj igra ulogu i igrao je ulogu u svakom terorističkom napadu u Europskoj uniji u protekle dvije godine. Ili kao poticaj da se počini napad ili kao uputa kako to učiniti ili često kao glorifikacija počinjenih napada i strašnih e, posljedica tog napada. Kao što znate, surađujemo sa velikim internetskim platformama. E, ta suradnja je dobrovoljna, e, to traje već nekoliko godina. U suradnji sudjeluju predstavnici država članica, predstavnici Europola i Europskog internetskog foruma kako bismo nastojali pratiti i smanjiti prisutnost tog strašnog sadržaja na internetu. Europol ima referentnu jedinicu koja je otkrila gotovo 50 tisuća različitih pojedinačnih oblika terorističkog sadržaja a isto tako daje značajnu analitičku podršku državama članicama i nadležnim tijelima u državama članicama, posebice nakon nekih od strašnih terorističkih napada do kojih je došlo. Ta zajednička nastojanja koja se temelje na ekspertizi koju posjeduje Europol polučila su pozitivne rezultate. Međutim, napredak koji smo ostvarili u forumu temeljem dobrovoljne suradnje nije omogućio da ostvarimo dovoljno dobre rezultate dovoljno brzo. Još uvijek je previše terorističkog sadržaja prisudno na internetu. Stoga smo prvi puta poduzeli određene korake kako bismo iznijeli prijedlog zakonskog akta na razini Europske unije koji bi nametnuo obveze ne samo državama članicama, već i izravno internetskim platformama da se bave ovom vrlo specifičnom prijetnjom i izazovom. Naši prijedlozi o kojima je govorio predsjednik Juncker donijet će tri nove obveze obvezu platformama. One će morati skidati unutar jednog sata od zaprimanja naloga za skidanje teroristički sadržaj. E, taj nalog može izdati pravosudno tijelo ili policija. To je od ključne važnosti zato što kao što znamo teroristički sadržaj je zapravo najštetniji u nekoliko prvih sati nakon što se pojavi na internetu zbog načina na koji se internetom širi. Istraživanja koja smo zapravo pokazali, e, proveli pokazala su da su tri četvrtine cjelokupnih linkova sa e, propagandom Daesha zapravo doživjeli širenje odnosno podijeljeni su u prvih nekoliko sati. Druga obveza jest da ako se platforma dokazano koristi za širenje terorističkog sadržaja, morat će kreirati i primijeniti proaktivne mjere da se spriječi učitavanje ili skidanje terorističkog sadržaja s te platforme. Države članice morat će posvetiti dovoljnu količinu resursa kako bi se detektirao teroristički sadržaj na platformama i kako bi se izdavali nalozi za njegovo skidanje. Također moramo imati efikasne mehanizme koji omogućavaju pokretanje istrage i kaznenog postupka ako je potrebno zato što se ne radi o cenzuri slobodnog govora radi se o terorističkom sadržaju koji ciljano napadamo teroristički sadržaj je nezakonit kako na internetu i tako van njega platforme već dobrovoljno surađuju ali trebamo odredbe za kvalitetne sankcije i zato predlažemo sankcije koje će biti nametnute u slučaju sustavnog nesukladnog ponašanja, odnosno neuklanjanja terorističkog sadržaja s platforme. Zakonski akti bi zapravo predvidjeli mogućnost nametanja takvih sankcija. E, u velikoj mjeri e, te će sankcije biti inspirirane sankcijama koje postoju u sklopu opće uredbe za zaštitu osobnih podataka. Nadamo se da je to nešto što će nam pomoći da se uhvatimo u koštac sa ovim ključnim instrumentom u terorističkom djelovanju. Ne govorimo o sivoj zoni, govorimo o zaista terorističkim e, stranicama na internetu koje daju upute, koje daju potporu i poticaj, to je nezakoniti sadržaj koji se mora maknuti iz internetskog prostora. To je samo jedan dio cijelog e, spektra e, kiber prijetnji, prijetnje koje kiber prostor olakšava. Upravo zato komisija je u kontekstu izlaganja predsjednika Junckera o stanju Unije iznijela i instrumente za zaštitu naših demokratskih procesa i predstojećih europskih izbora. Ti prijedlozi imaju za cilj osnaživanje i pojačavanje elektroničke sigurnosti s obzirom na napredak u e, korištenju tehnologija u izbornom procesu velikim državama članica, velikom broju država članica, a isto tako e, i s obzirom na predstojeće europske izbore. Važno se pobrinuti da Europska unija bude što je spremnija moguća e, vezano uz predstojeće izbore. Prijedlog također sadrži i prijedlog suradnje sa državama članicama tijela za zaštitu podataka, za kibersigurnost, e, nadležna za izborni proces, trebala bi moći surađivati unutar jedinstvene mreže i zahvaljujući toj suradnji zapravo bi se kreirala jedna suradnička mreža na razini Europske unije djelovalo bi se ciljano, a od političkih stranaka na nacionalnoj razini i medija tražilo bi se da zapravo poduzimaju mjere koje štite njihove vlastite mrežne stranice od kiberprijetnji. Nadamo se da bismo se na taj način mogli nositi sa sve velikim problemom lažnih vijesti koji se pojavio i koji se širi internetom te da bismo mogli osnažiti naše demokratske procese. Zatražili smo od platformi da povećaju transparentnost, sljedivost i odgovornost na internetu, kako bi se bolje zaštitili europski građani. Nadamo se da ćemo u sljedećih nekoliko dana s platformama finalizirati e, kodeks ponašanja koji uređuje ta pitanja. Mislim da na taj način možemo zaista ostaviti traga i osnažiti svoju borbu e, u ovome području jer to je nužno ako ne uspijemo jednostavno ćemo potkopati vjerodostojnost procesa koji su naši procesi koje branimo i za koje se zalažemo. Nadamo se da će ova suradnička mreža koja će obuhvaćati cijelu Europsku uniju dati svoj doprinos u tome i da će omogućiti da i dalje gradimo snažnu zaštitu temeljem saznanja Centra za ekspertizu Europola. Također održat će se konferencija na visokoj razini ovdje u Briselu 15. i 16. listopada. Na toj konferenciji razgovarat će se o konkretnim načinima o tome kako se bolje nositi sa kiberprijetnjama. Što se kiberprijetnji načelno tiče, prije godinu dana predložen je paket mjera za osnaživanje kibersigurnosti koji se temelji na e, tri stupa. E, to je povećavanje otpornosti u odnosu na terorizam, osnaživanje međunarodne suradnje i um, jačanje mehanizama za odgovor na kiberprijetnje. Razmišlja se također o osnivanju agencije na razini Europske unije za borbu protiv kiber prijetnji, odnosno Europske agencije za kibersigurnost koja bi trebala omogućiti da se e, situacija prati i na nju bolje odgovara. Biće zadužena za glavne kiber napade, e, razradit će plan za borbu e, protiv takvih napada u suradnji s državama članicama. To je nešto što će označiti naš, odnosno osnažiti naš zajednički odgovor na kiber prijetnje i dalje moramo raditi zajednički s nadležnim tijelama, e, tijelima na razini država članica kako bismo se pobrinuli da plan funkcionira, da bude u potpunosti funkcionalan i da ga se testira kroz niz vježbi. Agencija će također biti odgovorna za upravljanje okvirom za certificiranje na razini Europske unije kako bismo bili sigurni da proizvodi i usluge udovoljavaju najvišim kriterijima kibersigurnosti. Glavni cilj našeg pristupa certifikaciji na razini Europske unije jest reagirati na različite sigurnosne potrebe u različitim sektorima i to ćemo činiti u suradnji sa državama članicama. Živimo u svijetu koji je sve povezaniji, zbog toga trebamo usklađeni certifikacijski sustav, ne samo zbog udovoljavanja visokim standardima, već i zato da bi se zapravo pokrenulo e, taj e, e, ciklus, odnosno krug pozitivnog djelovanja, dakle da se jednostavno pozitivno djeluje kada govorimo o sprečavanju kiberprijetnje da se prekine začarani krug negativnog u kojem smo sada. Također postoji i vrlo važna uloga mjera za odvraćanje i upravo tu um, EC3 i Europol imaju veliku ulogu. Moramo dramatično povećati šanse da će se oni koji e, postupaju nezakonito uhvatiti i naći pred e, sudom, drugim riječima da će odgovarati za svoje, svoja djela. E, kao što znamo, vrlo je teško identificirati počinitelje. Prema podacima Europola 90 posto istraga u području kiberkriminaliteta zapravo u konačnici naiđe na zid i nemoguće je otkriti identitet počinitelja. Upravo zato želimo koristiti dosadašnje Europolovo iskustvo kako bismo pronašli transparentan način e, praćenja IP adresa i internetskih stranica. Također, kad govorimo o kiberforenzici i kiberdetekciji, želimo e, djelovati ciljanije. EC3 postao je fokusna točka vezano za e, kibernetska pitanja. Tu se nalaze informacije, e, to je središte znanja i to je potpora za države članice, za operativnu analizu i za pružanje stručnih znanja. I zaista se pokazalo da ima dodanu vrijednost koju priznaju sve države članice koje su aktivne u ovom području. Primjerice u proljeće zahvaljujući suradnji nizozemske jedinice za visokotehnološki kriminal i agencije Ujedinjene kraljevine te uz potporu Europolovih resursa blokiran je najveći mogući, e, odnosno najveći dosad planirani e, napad na jedno od e, internetskih platformi za trgovinsku razmjenu. Međutim, kiber izazovi i dalje samo rastu. Izuzetno je važno jednom kada se prepoznaju nezakonite aktivnosti prikupiti dovoljno dokaza da se počinitelje koji su identificirani uistinu na kraju i osudi. A svi ti dokazi su uglavnom u elektroničkom obliku i kao takvi su dosta e, volatilni, jednostavno ih se ne može uvijek sačuvati. Upravo zato vrlo je važno da primjerice poruke preko Whatsappa, također e, e-mailovi i drugi elektronički dokazi e, mogu biti e, sačuvani i korišteni u daljnjem postupanju. Zahvaljujući postojećim propisima nadležnim tijelima u prosjeku treba deset mjeseci da dođu u posjed takvih dokaza kada su u nadležnosti nekog drugog tijela. Prijedlog koji smo mi iznijeli ranije ove godine trebao bi značajno smanjiti e, to vremensko razdoblje tako da se do takvih podataka može doći u maksimalno deset dana ili ponekad i unutar šest sati. Samo još nekoliko riječi vezano uz borbu protiv financiranja terorizma i pranje novca, s obzirom na to da je to jedna od tema o kojoj ste ranije raspravljali, ako se ne varam. Komisija predlaže da se i dalje jača nadzor financijskih institucija kako bi se e, bolje borilo protiv e, financijskih prijetnji i financiranja terorizma Zahvaljujući takvom stavu treba se zapravo staviti na raspolaganje instrumente koji će omogućiti e, poštovanje visokih standarda i bolji nadzor diljem Europske unije. To je zapravo E, sastavni dio jednog šireg okvira i plana Europske unije za e, borbu protiv financijskog kriminala i jačanje financijskog sustava. To je nešto što će povećati stabilnost financijskog sustava i zaštititi nas dodatno od dijela financijskog e, kaznenih dijela financijskog kriminala. Međutim, ono što je posebno važno je da je to nešto što bi trebalo posebice e, imati pozitivan učinak na sprečavanje financiranja terorizma. Zaista bi bila velika pogreška prestati koristiti e, financijske informacije u borbi protiv e, terorizma. Ranije ove godine imali smo prilike vidjeti da informacije o bankovnim računima, o financijskim transakcijama i tako dalje mogu biti od velike pomoći. Direktiva koja je donesena ranije ove godine trebala bi olakšati rad financijskoj policiji u uredima za eh, borbu protiv pranja novca te omogućiti snažniju suradnju eh, u sklopu mreže E, financijske policije i ureda za pranje novca. E, ja se nadam da će svi ti prijedlozi vrlo brzo zaživjeti u praksi zato što ih trebamo. Međutim, moramo sada već razmišljati o sljedećem koraku koji e, prema mojem mišljenju zapravo znači da nam treba europski sustav za praćenje financiranja terorizma, nešto što bi djelovalo komplementarno sadašnjim instrumentima za suradnju koje Europol koristi u suradnji s američkim partnerima. No čini mi se najblaže rečeno čudnim da je ponekad najbolji način da se ove ključne informacije o europskim građanima e, mogu dobiti samo ako se ide putem američkih partnera. To je vrlo neobično. Kad govorimo o sigurnosti, također e, moramo imati na umu da stabilnost e, naših susjeda u velikoj mjeri ima utjecaj i na našu sigurnost e, i na stabilnost našeg sustava za borbu protiv terorizma i protiv financiranja terorizma i upravo zato trebamo e, putem e, Eurojusta i drugih agencija tog tipa, ali prvenstveno preko Europola raditi na tome da se osnaže i njihovi sustavi. Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim Europolu na vodstvu i na izvrsno obavljenom poslu dosad, na izvrsnoj suradnji sa nadležnim tijelima e, u državama članicama, na Zapadnom Balkanu i drugdje u susjedstvu. E, zahvaljujući tome možemo se pobrinuti da ćemo se zajednički boriti protiv izazova e, kao što su primjerice krijumčarenje oružja, financiranje terorizma i drugi važni izazovi koji se tiču naše sigurnosti. Poboljšavamo suradnju i sa našim partnerima u SAD-u i u Kanadi, i sa međunarodnim organizacijama kao što su NATO i UN krajem prošle godine predstavili smo preporuku da krenemo s međunarodnim pregovorima između Europola i čitavog niza partnerskih zemalja koji bi u konačnici rezultirali sporazumom koji bi omogućio razmjenu osobnih podataka s tim zemljama. Ja se nadam da to može rezultirati dobrom suradnjom i da će pregovori dobro napredovati ono što je važno je da moramo udovoljiti operativnim potrebama. Operativna suradnja kada govorimo o razmjeni podataka je nužna kako bismo se bavili pitanjima koja su nam izuzetno važna, primjerice problem, kako bismo se bavili problemom stranih boraca eh, i svih onih koji se bave terorističkim aktivnostima, a imaju zakonito boravište u Europskoj uniji i državama članicama Europske unije. Također, to je izuzetno važno u borbi protiv e, financiranja terorizma na internetu. Istovremeno važno je da postoje sigurnosni mehanizmi kako bi se zaštitili naša temeljna prava. Komisija to u potpunosti podržava. Nastavit ćemo i dalje informirati Europski parlament o ostvarenom napretku i drago mi je što na budućim sastancima ću imati priliku izvijestiti vas o napretku pregovora koji su pokrenuti koje sam upravo spomenuo. Dozvolite mi na kraju da zahvalim Europolu na izvrsnom obavljenom poslu, na onome što svakodnevno čini kako bi stavljao u prvi plan ove prioritete i djelovao u skladu s njima. Hvala vam na potpori državama članicama. E, zahvaljujući toj suradnji sa nadležnim tijelima za provedbu zakona u državama članicama možemo se zaista suprotstaviti ozbiljnim prijetnjima kako u virtualnom tako i u stvarnom svijetu. Nadam se da ćemo i dalje zajednički moći se boriti protiv ovih prijetnji i uspješno postići rezultate. Hvala. Hvala na ovom odličnom izlaganju, povjereniče King. A sada će gospodin Mera nastaviti sa dnevnim redom. Hvala gospodine predsjedatelju. Povjereniče, zaista, puno vam hvala. Kao uvijek, vaši su komentari vrlo zanimljivi kad se govori o sigurnosti naših građana. Nekoliko reakcija na ovo što smo čuli. To bi bio moj sažetak onoga što ste rekli vrlo mi je bilo drago čuti da naglašavate e, važnost parlamentarne kontrole Europola. Imamo zajedničku skupinu i u toj skupini unosimo život u članak 51 i u druge članke e, ugovora ovo uključenje nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta daje dobru dimenziju političke kontrole Europole i daje legitimnost ovoj vrlo važnoj agenciji. Povjereniče, slažem se s vama, Europol treba oruđa koje će mu pomoći da konsolidira ovu odlučnu ideju sigurnosne unije. A to u osnovnoj znači da trebaju resurse, trebaju proračun. Od Europola se puno zahtjeva o sadržaj koji koriste teroristi na internetu, imamo e, institucije koje se time bave, ali ti sadržaj brzo idu s jedne platforme na drugu i stoga nam trebaju oruđa, osoblje, edukacija i proračun. Imamo izjavu predsjednika junkeca koji poziva da se taj sadržaj sa neta skine unutar jedan sat. To se može postići pod uvjetom da postoje resursi. To je ideja koju treba konsolidirati, a tiče se elektoralne e, sigurnosti. To je ključno. Agencija može poboljšati ono što se drugdje radi, ali opet treba reći da agenciji treba više resursa. Osiguranje sigurnosti daje ljudima e, povjerenje i moramo biti svjesni toga što možemo napraviti putem naših demokratskih provjera i kontrola. Treba nam pogranična suradnja kako bismo obuhvatili u koštac sa internetskim e, kriminalom. To ste vrlo jasno rekli, povjereniče. Puno smo vremena proveli raspravljajući o pitanjima koja se odnose na financiranje terorizma i pranje novca. jako nas je zabrinulo kad vidimo da trenutno postoji terorizam koji ne zahtijeva nikakve troškove, nikakvu strukturu i ne puno financiranja, a ljudi pogibaju financijske obavješne službe treba poboljšati i E, treba nam sustav praćenja u Americi postoje, ali u Europi ga nemamo, a trebamo ga. U zaključku, međunarodni sporazumi su vrlo potrebni kad e, govorimo o borbi protiv organiziranog kriminala općenito. Sva, svi sporazumi moraju potpasti pod e, povelju o e, temeljnim pravima Europske unije. Još jednom zahvaljujem povjereniku na svemu što je rekao, a sada bih e, samo predložio nekoliko stvari, odnosno imam nekoliko komentara. Prije svega, nije predviđeno vrijeme za javljanje. Ovo je zaključka na fazu našega sastanka. Što se tiče zaključaka naših e, dva dana rada, jučer i danas, Ovi zaključci će biti pažljivo sastavljeni i na sljedećem sastanku u Bukužeštu će vam biti podijeljeni ove zaključci će sadržavati četiri ključne točke. Prva će se odnositi na e, program rada Europola. Taj program rada iziskuje odgovarajuće financiranje unutar e, budućeg višegodišnjeg e, financijskog e, proračuna. Druga stvar će biti pitanje o kojem smo jako puno razgovarali jutros, naravno, a kada govorimo o Europolovom doprinosu u borbi protiv financijskog kriminala i povrata nezakonitosti stečenih sredstava. O tome smo isto jutro razgovarali, a to je ponovio i povjernik King. Također bih vas želio obavijestiti da će sljedeći sastanak biti u Bukureštu 24. i 25. siječnja 2019. godine. Gospodin Cvetanov će predstavljati nacionalne parlamente i Europski parlament na sastanku eh, upravnog odbora Europola do siječnja sljedeće godine imamo radnu skupinu koja je osnovana kako bi dansko izaslanstvo moglo dati preporuke prije nego što se revidiraju zaključci e, ove skupine sljedeće godine. Dakle, imali smo sastanak sa danskom skupinom i to je bilo produktivno i efikasno. I to je nešto što nas što nam daje nadu za budućnost jer Danska mora nastaviti igrati važnu ulogu u osiguravanju e, sigurnosti europskih e, građana. Supredsjedatelju, e, s vašom dozvolom, mislim da vi trebate završiti sastanak. Hvala lijepa su predsjedatelji, povjereniče, kolege. Ovime je sastanak završen. Mislim da smo imali vrlo korisnu e, raspravu jučer i danas. Žele bih zahvaliti svima koji su se javili za riječ, a naročito e, povjereniku gospodin Dijez de Mera je spomenuo e, sljedeći sastanak u veljači u Bukureštu. I siguran sam da će i rasprave u Bukureštu biti jednako zanimljive i da ćemo moći E, baviti se o pitanjima koje se tiču danskoga izaslanstva. Također ćemo čuti što se događa u upravnom odboru Europola od gospodina Svetanova. Zahvaljujem svima, dakle, odboru Libe, e, glavnoj upravni za e, E, suradnju sa nacionalnim parlamentima kao i prevoditeljima. Zahvaljujem i kolegama iz moje glavne uprave u Austrijskom parlamentu na njihovoj podršci koju su mi dali u povodu organiziranja ove konferencije. Želim vam ugodan ostanak u Briselu i e, sretan put kući. Oprostite, mogu li nešto reći u svezi sa konferencijom u Bukureštu? Imam objavu u svezi sa sastankom u Bukureštu. Samo jednu sekundu. Da, izvolite. Jutros je i parlament u Bukureštu kada je prenosio direktivu broj 4 o pranju novca izbrisao PEPS možda kad bismo imali partnerstvo sa državama i ako želite da sljedeći sastanak bude bukurešte morate ovo uzeti u obzir koliko e, je e, borba protiv pranja e, novca važna Rumunjskoj. Obzirom da se niko više nije javio za riječ, zatvaram sastanak. Hvala.